Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobro jutro, kolegice i kolege, štovane dame i gospodo. Želim vas pozdraviti danas ujutro na, našem, na našoj sjednici odbora prva točka jutrošnja. Drago mi je što mogu pozdraviti gospodina Kozlost, člana Rezijskog suda. Mi smo zajedno sa odborom za proračunski nadzor surađivali na ovom pitanju koliko mogu vidjeti nitko od kolega iz odbora, s da sam ja u oba odbora, eto mogu zaključiti E, zapravo bilo najavljeno da će se neki kolege iz odbora za proračunski nadzor pridružiti 2017. E, u travnju imali smo zajedničko saslušanje sa odborom za proračunski nadzor o e, dakle, redakcijskoj neovisnosti, vlasničkoj strukturi Euronewsa, a danas ujutro gospodin Kosos će nam predstaviti e, brzo reviziju slučaju, a koji pokušava dati odgovor kako komisija prati potporu EU za Euronews, te isto tako i zahtjev e, parlamenta je li financiranje Euronewsa učinkovito i e, transparentno i je li služi upravo dakle samog zahtjeva da Europska unija e, za one svrhe za koje su namjene. Nakon prezentacije gospodine Kozlovska, predstavnike odbora Kult i isto tako odbor za nadzor i komisija će imati prilike uzeti riječ, kako na prezentaciju, komentirati prezentaciju, te odgovoriti na postavljena pitanja. Želim dati riječ gospodinu Kozlosu kako bi nam predstavio brzo reviziju slučaja. Molim vas da to ne bude duže od 10-15 minuta. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Želim bih zahvaliti u ovom trenutku predsjedništvu same, e, samog odbora što ste stavili ovu točku na dnevni red i drugo zapravo, zapravo pozdraviti i isto tako otvoriti sastanak E, odbora za pročanski nadzor, jer je ovo zajednički sastanak. E, kada sam se po prvi puta pojavio u parlamentu, želim e, se isto tako osvrnuti i na izbore za Europski parlament, čestitati vam na izboru i isto tako zaželiti pet produktivnih godina, kao što je to slučaj Revizijski sud će uvijek eh, podupirati vaše inicijative. Nekoliko riječi o meni. Ja sam član suda u eh, dakle, četiri i isto tako pokrivam unutarnje tržište i neke segmente upravljanja. Dozvolite da sada prijeđem na samu reviziju na prvom mjestu bit će riječ o samo eh, dakle zapravo samoj reviziji, brze reviziji, a isto tako kad je riječ, e, želimo stvoriti činjenice e, vrlo fokusirane teme, kada je riječ o brzim revizijama, nekih problematika koliko je potrebno. Brze revizije se isto tako mogu uključivati neke analize kako bi se sve te činjenice mogle i shvatiti. Želim isto tako istaknuti da je brza revizija slučaja zapravo nije prava revizija. U ovom konkretnom slučaju mi smo analizirali odnos e, između komisije i e, Euronewsa i identificirali neke nedostatke, a Isto tako želimo da vi to raspravite zajedno s komisijom i da uputite ove primjedbe. Želim isto tako istaknuti da u svim fazama e, našeg rada imali smo izuzetno dobro. i riječ je o aktivnostima, te isto tako i sustav koji je u talijanskom, njemačkom, španjolskom življa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 Dakle, sama potpora e, Juranuza je zapravo tako e, imala opći e, na neki način interes u području informacije. Međutim, financijska odredba više ne sadrži ovo za takvu potporu na ovakvim osnovama. Komisija temeljem odluke a iz, dakle, i 2010. godine da Euronews e, zapravo jest e, javna usluga u području informiranja, međutim države članice e, Europske unije nisu dali status javne usluge, što drugim riječima znači da Euronews zapravo nije moguće pristupiti za sve građane ili većinu građana u EU. Također smo uspjeli E, pronaći da zapravo nema formalne koordinacijske mehanizme sa komisijom, jer zapravo u činjenica jeste da glavna uprava, osim DigiConnecta, zapravo e, nema izravne e, ugovorne obveze sa Euronewsom, a taj nedostatak formalnih koordinacijskih mehanizama unutar komisije između različitih glavnih uprava zapravo smanjuje transparentnost i financijski e, dakle i potporu koju Euronews e, dobiva, te isto tako i odgovornost koja se na taj način umanjuje. Kao dio našeg rada isto tako smo revidirali i eksterne revizije gdje je to na neki način e, glavni cilj utvrditi samu reviziju Euronewsa, eksante dakle i samih revizija vezano uz jedinične cijene koje još uvijek nisu kao takve određene do kraja. Nedostatak analitičkog računovodstvenog sustava te isto tako i sustava e, mjerenja e, same gledanosti i drugih e, nekih procjena, a ti limiti pak dovode do toga da imamo razliku između jediničnih cijena i stvarnih cijena. Komisija također jest E, uvela jedan okvir za e, izvješćavanja o e, samim djelovanji kako bi se utvrdile sami ciljevi Euronewsa. Međutim, uspjeli smo shvatiti da komisija nije ustoličili jedan sustav koji bi verificirao ove operativno izvješćivanje i isto tako važno je naglasiti kako bi se ovi rezultati povezali sa odlukama o godišnjim financiranjima. Što znači da Euronews redovito šalje operativna izvješća komisije, međutim nismo e, vidjeli poveznicu između tih informacija, tih analiza i isto tako odluka o godišnjem financiranju koje su donesene. Mehanizam za e, nadzor samo učinkovitosti rađen je na bazi ad hoc osnova, a ne na bazi nekakvog okvira koji bi imao formalni kontrolni sustav. Dakle, Dao sam vam u ovoj kratkoj prezentaciji e, sam sadržaj brze revizije slučaja, sam dokument sadrži daleko više informacija. Želim vam zahvaliti što ste mi dali mogućnost e, da predstavim ovu brzu reviziju, a veselim se već sada raspravu koju ćemo povesti. Hvala. Hvala na ovom uvodu. Ja bih e, sada na ovom mjestu dala mogućnost da članovi odbora postave pitanja, a isto tako i komisija može nakon ovih pitanja koje će biti upućeno gospodinu Poslovsu, zauzeti sve stav. Ja bih e, započela s koordinatorima dvije minute, nakon toga ostali članovi odbora, a isto tako ću njih zamoliti da e, se drže, dakle, limita od jedne minute. Želim isto tako pozdraviti predsjednicu odbora za proračunski nadzor Monika Holmara ukoliko se želiš pridužiti ovdje za predsjedničkim slovom rado ćemo te prihvatiti. Evo, sada Mihajla Šatorva. Hvala lijepa, hvala na ovim uvodnim riječima. Ja bih se želio zahvaliti na ovom mjestu što ste ovaj slučaj toliko dubinski uspjeli revidirati i analizirati. Dozvoljavam si na ovom mjestu dati jedan sažetak eh, onoga što sam ja uspjela na neki način razumjeti u vašoj prezentaciji. Najveći problem eh, je upravo u tome što Europska unija stavlja na raspolaganje sredstva eh, jednoj organizaciji koja koja je zapravo privatno vlasništvo. I ta organizacija preuzela je obvezu da će da eto mm, obavezu da neće e, većina financiranja dolaziti iz europskih fondova što znači drugim riječima je li Euronews e, taj koji je preuzeo dokle ovu uslugu informiranja javnosti tu obvezu koju je imao, a riječ je isto tako i o vlasničkoj strukturi same televizijske kuće. Vi ste došli do određenih zaključaka u okviru samih analiza, vi ste naveli što je krivo, e, koje su obveze koje je Euronews preuzeo, koje nije ispunio, isto tako vidite i probleme sa, na strani komisije. Možemo postaviti pitanje, imate li preporuke kako bi se u budućnosti trebalo postupiti kako se ovi nedostaci ne bi dogodili, odnosno kako bi se ovi nedostaci uklonili. Vjerojatno ćemo trebati analizu komisije, ali po mom mišljenju glavni problem je u vlasničkoj strukturi e, same televizijske kuće Euronews nije javna usluga, dakle i države članice to nisu tražile, međutim zbog toga Euronews bi mm, morao ponašati kao privatna tvrtka, protražiti vlastita financijska sredstva. Ne možemo imati situaciju da televizijska kuća dobiva sredstva od komisije koja je u privatnom vlasništvu. Imate li preporuke s tim u vezi kako će se postupiti i na koji način riješiti sve ovo? Hvala vam lijepa, hvala na ovom pitanju. Ja bih želio podcrtati kao što sam već i na samom početku svoje prezentacije istaknuo da je to revizija. A revizije kao takve mi želimo utvrditi činjenice. Najviše što možemo jest zaključiti e, temeljem činjenica koje smo E, uvidjeli isto tako kako bismo vama i proračunskom nadzoru i vijeću dali dodatnu informaciju te kako biste vi mogli donijeti na temelju toga svoju odluku. Ono što smo učinili jeste da smo sagledali e, sadašnji odnos između komisije i Euronewsa, jer to je upravo bio i zahtjev koji je postavio parlament. Trebamo čuti od komisije To je jedno odvojeno pitanje od samog pitanja e, je li sam model koji je odobran e, čitav niz godina, dakle ova potpora Euronewsa, je li to opravdano, je li to e, opravdano na bilo koji način, to je pitanje koje zasigurno treba još podrobnije proanalizirati. Mi kao revizorski sud e, gledamo sada isto tako e, mogućnost da se e, posebno revitira ova proračunska linija iz koje korištena su ova sredstva, dakle, a riječ je o informacijama i politikama informiranja, e, ne mogu sada navesti nikakve specifične ostale detalje. Bilo bi dobro kad bismo čuli od komisije e, njihove povratne informacije i sve korake koje su oni poduzeli, a što će i vama biti jedna dodatna informacija u svemu ovome. Hvala lijepa. Predsjednica odbora za proračunski nadzor Monika Holmar. Hvala lijepa. Prije svega bih imala sljedeće pitanje. Naime, tu idemo već i u područje određenih posljedica. Međutim, u području analiza, kada pogledamo da znači proračunske e, dio, dakle najveći dio svih sredstava iz proračunske linije otišlo prema Euronewsu, ali isto tako spoznaja da su u privatnom vlasništvu. Tu postoje i e, dakle i oni koji se takmiče s njima, koji su tako u privatnom vlasništvu, a naravno kada sklapamo ugovore, onda imamo i konkretne e, dakle e, nekakva opredeljenja, a to ne može biti jedna jedina tvrtka, pa nije to informatička komunikacija, tehnologija, program, software koji koji ima okvirno okvir i će to izraditi za nas, to će ići javnom nabavom, a i na taj način ćemo stupiti u kontakt. To je jedan potpuno jasan postupak. Ono što mi se ovdje čini doista problematičnim jeste da većina ovih proračunskih sredstva proračuna ide upravo postoji potreba da se ovo unaprijedi. Ne gleda na činjenicu je li sam odabrani model e, potpore Euronewsu kao jedan kanal u istim najbolji e, način i načini pristupanja ovom pitanju tu uslugu, pitanje koje se postavlja jesmo li zadovoljni tom uslugom ili ne. I za to nam treba jedan sustav nadzora i ja mogu samo ponoviti da postoji potreba da se stvari u nadzornom sustavu e, unaprijede kako bismo imali jedan jasan i nedvojben odgovor vezano uz same aktivnosti. Petra Kamerevert, hvala. Mogu se neposredno nadovezati na ovo pitanje koje je postavljeno. Hvala lijepo na ovoj brzoj reviziji koju ste nam predstavili, koja nam daje jasne e, upute i napomene. Naravno, Imamo problem sa vlasničkom strukturom koja se bitno promijenila u zadnjih godinama i ako promatramo detaljnije, to je proračunska linija iz koje se uglavnom financira News i to je bio težak, teška borba i u ovom odboru Oranet Plus. Isto tako je E, trebao biti u mogućnosti dobiti sredstva i ove proračunske linije i zbog toga naravno mogu prihvatiti kritiku Monike Holmer uvijek iznova postavljam pitanje je li privatno poduzeće koje u državi članice na ovaj e, način e, dobiva sredstva vlade ili se u državi članici poveo postupak zbog sufinanciranja nečega što nije dozvoljeno upravo e, možemo biti isto tako i postaviti pitanje ovakve sufinanciranja ili sponzoriranja. Nije to samo ova proračunska linija koja jest u našem e, odgovornosti svaka e, dakle dakle glavna uprava očigledno da ima pravo financirati i tako se to zbroji do 24,5 milijuna eura godišnje Čini mi se da je to izuzetno velik problem, jer postavlja se neposredno na to se nadovezuje pitanje tko e, naručuje, taj će i platiti program postavljam to pitanje. Ako glavna uprava, bilo da je riječ o unutarnjem glavna uprava za unutarnje tržište ili natjecanje, hoće li oni određivati što će se emitirati? Pa tu mi se malo vrti glava i vrti mi se u glavi jer naprosto očigledno jeste da nema konkretnog uvida u to koliko ljudi mi E, uopće dopiremo do kojih građana kroz Euronews. Nisam za određivanje detaljnih kvota, ali to bi nam dao jasan signal kako e, kako se ispunjavaju ti zadaci i jesmo li uopće dopreli do građane. S jedne strane, dakle, ovo tehnička e, dopiranje do publike, a da li građani koriste se ovom uslugom i ali to opravdava onda i financiranje je li to vezano programski naravi da nije prihvaćen e, sam kanal da apsolutno nemamo nikakvih pokazatelja konkretnih brojki e, koja je gledanost, koja je razina gledanosti, a mimo ovog pitanja tehničkih karakteristika i tehničke e, dakle mogućnosti primanja programa. Hvala vam mogu se složiti sa općim tonom vašeg e, komentara. Stavljate naglasak e, na odgovarajuće stvari. Ali prije svega valja naglasiti da se valja vratiti pitanju općeg javnog interesa. Trenutna potpora se temeljila upravo na toj premisi – da Euronews dakle izra, pruža uslugu od javnog interesa. Na prvo pitanje je odgovoriti je li to slučaj, te potom postoje li bolji načini da bi se to postiglo. Što se tiče gledanosti, something that we cannot first of all. To je nešto što mi ne možemo procijeniti, prije svega zato što je jako skupo izrađivati takve vrste studija. Ona bi vjerojatno uzela sav novac iz proračunske linije. Dakle, možemo govoriti samo o procjenama. I to je ono što smo napravili kada smo analizirali slučaj euronjuza. Dakle, teško je dobiti točne podatke vezano uz ovo pitanje. Može se ustvrditi da je Euronews sada hendikepiran zato što se još uvijek nisu dakle, dodijelila odgovarajuća sredstva od strane država članica u ovom kanalu. Dakle, ovakve e, TV stanice imaju pravo na potporu proračunskog e, novca. Na taj način bi oni mogli nadomjestiti e, primjerice ono što su dobivali iz europskog proračuna. jedan izvor prihoda je također dolazi od e, reklama. Kada smo raspravljali o upravljanju Euronewsa, oni su iskazali želju dakle, da tu povećaju svoje prihode na taj način. Na taj način bi se mogli sami financirati trećina njihovog trenutnog prihoda dolazi iz europskog proračuna. Hvala lijepa, gospođa Ferran, izvolite. Madame la Présidente, merci monsieur. En effet, ce... Hvala lijepo. Ovo izvješće i ova prezentacija nam je doista korisna jer trenutno radimo upravo na proračunu. Ono što sam čula od vas to je da imamo e, dvije važne stvari. Kao prvo, e, postoji potreba za jednim e, evropskim medijem koji će svugdje u Europi emitirati vijesti o Europskoj uniji, a i drugdje. A drugo, E, odnos između Euronewsa i komisije danas nije potpuno jasan i ne postoji pravi nadzor. Ako sam vas dobro razumjela, e, imamo e, dakle ulogu javne usluge, radi se o javnom programu, ali mandat nije u potpunosti jasan i e, to je nešto što treba E, na čemu treba raditi. Nadalje, pitanje proračuna, e, to je e, dosta velika stavka i treba ga pomno pratiti. Zašto to postoji? Zašto imamo tako velik proračun? Problem je sigurno i u prijevodu. Prijevod je obvezatna stavka u za, za takav za Euronews, e, ali i to se vjerojatno e, može donekle kontrolirati. Dakle, Euronews za sada nije savršen, međutim, ipak imamo određenu kvalitetu, imamo određenu nezavisnost e, što se tiče programa i rada novinara, ali sigurno osim što imamo ovu vrlo zanimljivu studiju bi trebali, bismo trebali napraviti pravi auditing Euronewsa da vidimo e, točno e, kakva rješenja postoje. Dakle, htjela bih e, sada znati što komisija može reći, što se može poboljšati E, u odnosu na e, odnos komisije Euronewsa kako bismo dobili što bolju učinkovitost, ali i e, kakve druge mogućnosti imamo na raspolaganju. Hvala vam na ovom pitanju. Ukoliko pogledate kontekst u kojem je osnovan trenutni saziv komisije, jačanje Euronjuza te odnosa između komisije i Euronjuza je bio jedan od e, prioriteta e, povjerenice Gabriel. I kada govorimo dakle o učinkovitosti publici Valja se prisjetiti da je Euronews poboljšao svoj poslovni model. Za razliku od situacije u prošlosti, kada se jedan video kanal prevodio na više jezika, da bi se povećao broj e, gledatelja, Euronews je zapravo stvorio e, različite, dakle video isječke na različitim jezicima za istu temu. prilagodili su informaciju zemljopisnom području na kojem emitiraju. Dakle, to je način na koji možete poboljšati gledanost. Je li to konkretno pomoglo? Na to bi mogli odgovoriti kolege iz Europske komisije. Kao što sam već rekao, jedan od naših zaključaka je da nismo vidjeli izravnu vezu između operativne, dakle informative, te ovih financijskih e, odluka. Te veze bi prije svega trebalo ojačati i onda biste imali više informacija na osnovu kojih e, biste mogli zaključiti je li potpisivanje sporazuma opravdano ili nije. Halo, Sie hatten sich gemeldet, Frau Jenbo? Gospođa Jenbo, javili ste se, izvolite. Merci. Euh, hvala. Eh, evo, javljam se na kraju. Eh, potpuno se slažem sa svojom kolegicom, a eh, nadalje bih postavila još nekoliko pitanja. Ono što ja vidim u odnosu na ovo što sam pročitala, to je da postoje manjkavosti sa strane Euronewsa i i e, isto tako e, što se tiče komisije. Dakle, ne bismo se trebali u potpunosti e, riješiti Euronewsa. Ne možemo reći da ništa ne valja tamo. Neke stvari treba popraviti i zadržati Euronews. Pročitala sam da je i komisija ohrabrila Euronews da nađe druge e, u investitore. E, pitam se je li e, se tražilo da ti investitori budu iz EU-a ili je Euronews mogao tražiti investitore i E, izvan EU-a. Međutim, i to može biti dobra strana jer to bi nam onda e, dalo e, međunarodni aspekt i onda bi Euronews možda izašao iz svojih europskih okvira i postao pravi svjetski program. Dakle, koliko sam shvatila, postoje alati za e, kontrolu, međutim nije došlo do prave e, kontrole. Možemo li znati zbog čega? E, nadalje, postavljalo se pitanje da jedan dio ovih investicija prebacimo s Euronewsa na Euronet. Međutim, mogli bismo se naći u istom problemu ako ne znamo točno što je to što komisija nije učinila ili što Euronews nije učinio. Anderson. Ich wollte aber Da, eh, gospođa Anderson, ali što se komentara tiče, eh, idemo točno onim redoslijedom eh, prema dakle samoj veličini kluba, tako da je i četvrto javljanje klub zelenih. Gospođa Anderson, izvolite. Dobro jutro, gospođo predsjednice, štovine kolegice i kolege. Euronews e, je doista problem. Čuli smo to sa više strana, dublja e, analiza, pa revizije računovodstvenih politika. Dozvolit ću da to e, odrade kolege odbora za proračunski nadzor. Međutim, kada govorimo o politici i kulturi, Euronews nije dakle televizijska kuća, dakle već je to jedna institucija koja kontrolni instrument kojeg plaća Europska unija koja manipulira javno mnjenje. Druga točka 225 e, dakle, ugovora o pružanju usluga Euronews e, treba E, dakle se baviti mjerama, odlukama, politika Europske unije, emitirati ove informacije, te isto tako e, obuhvatiti probleme regionalne i nacionalne razine, oslikati ovu problematiku. To nije ništa drugo, već ugovorno i zapravo e, izvješćavanje sa dvora. Tu i tamo imamo i neke pojme, redakcijska neutralnost, kvalitativno e, novinarstvo i tako dalje, tako dalje. To se sve ubacuje. Što se tiče ove preferencijalnog e, djelovanja prema Euronewsu, e, dobiva i druge ugovore sa osam dakle, glavnih uprava koje isto tako imaju svoju dvorsku uslužnu televizijsku kuću unutar komisije. Što se tiče problematike vlasničke strukture, 15% vlasništva je u europskim rukama, a usprkos tome 38% ukupnog godišnjeg prihoda dolazi iz Europske unije. To je iznos koji plaćaju porezni obveznici i taj iznos treba i dalje povećavati. Komisija prihvaća činjenicu da je to monopolni uređaj, međutim, e, s obzirom da to spada u krilatice Europske unije, komisija ovaj monopol održava na životu. Možemo doći samo do jednog jedinog zaključka. Euronews se ne bi smio kao niti jedna druga televizijska kuća dobivati e, sredstva poreznih obveznika preko komisije. Postavlja se stoga pitanje koliko komisija misli e, provesti još e, ova kruženje sredstava, e, bilo da je riječ o revizorskom sudu ili odboru za proračunsku nadzoru. Drugo, redakcijski dio, da li se teži ka analizi redakcijskog rada, telepravda, možemo baciti taj pojam, kolegica je, je postavila pitanje koliko, do koliko gledanosti uopće dolazimo. Ja sam, eto, Brexit, how did the legislation do in the parliament, Euronews, dakle, na svom YouTube kanalu jutros je bilo 650 poziva preko YouTube stranice. Stoga se postavlja pitanje zbog čega Europska komisija uopće podupire ovakvu stvar Svakako o tome moramo povesti raspravu. Gospodin Koslas. Hvala vam. Ovo i prethodni komentar su prije svega opći komentari. Dakle, vi ste tu dali svoje mišljenje na osnovu informacija koje smo danas predstavili na osnovu nekih drugih informacija. Mi gledamo na ovo kao na činjenicu da postoji veza sa evropskim proračunom i htjeli smo utvrditi jesmo li zadovoljni načinom na koji se ta veza nadzire i na koji način se o njoj izvješćuje. Prvi korak je utvrditi bili se ova se taj odnos mogao poboljšati. To je komentar koji mogu dati kao član e, suda vezan uz ovo pitanje. Ja, vielen Dank als Hvala lijepo. Gospodin e, kao zadnji iz redova koordinatora. Hvala lijepo. Ja sam pročitao ovo izvješće i vidio primjerice da na stranici 9 imamo observatorij iz Pavije, dakle nezavisno tijelo koje se bavi mas medijima. Oni su ustvrdili da se da je Euronews e, neutralan i objektivan i da se to ne podriva. Dakle, to mi govori da su zapravo stvari jako dobre sa novinarskog e, gledišta. Također prijevod programa, to ne bi smjelo smanjivati. Ovaj program treba ostati dostupan je, dakle, navedenim jezičnim skupinama. Euronews je institucija, ali ima značajnu ulogu u javnom medijskom prostoru. Na taj način primjerice gledam i CNN i zato smatram da je važno zadržati ovaj program. Vi ste ustvrdili ovdje neke, neke nedostatke, problematične, problematična pitanja i to ne dovodim u pitanje ali htio bih čuti mišljenje Euronjuza na ovo izvješće. Znate li kako su oni tamo odgovorili na ove tvrdnje iz izvješća? Htio bih čuti koji su njihovi argumenti. Sa evo, novinarskog stajališta stvari nisu loše i to sam htio naglasiti. Ja, eh, auch dies da, i ovo je zapravo stav, e, izražavanje stava, više nego pitanje upućeno, dakle, Izraelskog suda. Naravno da ćemo moći zauzeti svoja stajališta, ali nismo predvidjeli e, pozvati predstavnika za svatko to može učiniti individualno. Danas je na dnevnom redu predstavljanja brze revizije i isto tako E, dakle i komisija koja e, će dati svoj stav u idućih nekoliko tjedana e, ćemo svakako ovo obuhvatiti i vezano uz srednjoročni proračunski plan kako treba tretirati ove linije. Ovo dvorsko izvješćivanje, pa mislim da ne možemo to zamjeriti Euronewsu kad je riječ o komisiji, kada pogledamo njihove programe malo drugačije izgleda upravo izvješćivanje sa dvora. A ovo sve one ugovore koje smo uspjeli vidjeti je isto tako i neovisnost e, od e, komisije, dakle onoga koji e, daje sredstva, to je osigurano, nije komisija imala utjecaj izravan na redakcijski dio i to nije pitanje koje treba danas postaviti, već jesu li nadzorni mehanizmi, dakle financiranje i sve ono što je dogovoreno u ovim okvirnim ugovorima, da li se to provodilo, koje to posljedice ima, ukoliko ti kontrolni mehanizmi nisu bili primijenjeni, dakle to je predmet ove brze revizije i stoga bismo se danas trebali usredotočiti na ono što je dakle sastavni dio ove revizije, a zaključke koje ćete vi individualno donijeti, mislim da to trebamo prepustiti nekim daljnim analizama i daljnim raspravama, a isto tako e, unijeti to na taj način. Još jedno pitanje koje bih e, želio postaviti vezano za ove kontrolne mehanizme, odnosno kako te informacije teku između E, TV postaje Euronews i komisije. Tu komisija mislite da nije ništa učinila, nije dovoljno učinila e, koju zadaću je komisija trebala imati, jesu li te zadaće ispunjene temeljem ovih okvirnih e, sporazuma i ugovora, je li to propust Euronewsa ili je to problem uopće da li se komisija bavila aktivno tim pitanjima e, koje se ovdje postavljaju. Evo, to bi bilo moje pitanje. Još e, jedan komentar koji bih želio uputiti. Važno je da mi sa naše europske strane imamo informacije o Europskoj uniji ne samo iz nacionalnih TV kuća, već i da imamo jedan prostor nadnacionalnu jer nacionalne medijske kuće popraćuju samo E, onaj dio iz e, na neki način rakursa nacionalnog e, dakle okruženja, a mi moramo stvoriti jedan sveobuhvatni europski prostor informacije. Tko će to biti? Tu moramo biti otvoreni prema tom pitanju, da li to je jedan ili imamo mnoštvo drugih ponuđača koji mogu pokriti ovaj zahtjev. To je svakako nešto što ćemo u idućih nekoliko mjeseci morati riješiti kad je riječ o novom, novoj orientaciji samih financijskih programa. Hvala vam, gospođo predsjednice. Kao što smo već rekli u jednom od naših e, zaključaka, kada je riječ o partnerskim e, sporazumima, utvrdili smo čitav niz e, kvantitativnih pokazatelja. Euronews redovno izvještava dakle, komisiju. Po nama ta razmjena informacija dobro funkcionira. Tamo gdje, u mjestu gdje smo utvrdili neke teškoće je način na koji komisija koristi te dobivene informacije kada se donose odluke o godišnjem financiranju. Dakle, kako se tumače informacije dobivene od e, Euronews i kako se one koriste u donošenju odluka. To je ono što smo utvrdili našom analizom i tu bismo od strane komisije trebali neke dodatne informacije i htjeli bismo vidjeti poboljšanja od strane komisije. Iskoristio bih priliku i prokomentirao uredničku neovisnost. Da, rekao bih e, da smo to dobili iz e, nekoliko neovisnih izvješća, poput mišljenja, poput onog observatorija iz Pavije. Tu nismo utvrdili nikakva kršenja, dakle, uredničke neovisnosti. Ova izvješća je financirao sam Euronews i to samo po sebi ne znači da su ova izvješća manje vrijedna, ali možda bi se takve slične studije mogle naručiti od strane komisije. Hvala. Hvala, još e, su tri E, govornika koje bi želi postaviti pitanje. Dakle, ja bih e, da se držite vremenskog roka od jedne minute. Gospodin Vovars, izvolite. Hvala vam. Hvala vam na vašem izlaganju. Čuo sam da ne bi trebalo ovdje kažnjavati e, Euronews, ali to uopće nije namjera ovog e, odbora. Ja sam e, novi zastupnik u Europskom parlamentu. Mi pozdravljamo rad Euronews. Mi ga ne možemo kontrolirati. Ja sam e, novinar i želim da se poštuje moja neovisnost. Vi ste i sami rekli da Euronews služi evropskim ciljevima i moramo poštovati dakle, položaje države država članica. Primjerice, kada se izvještava o okupiranom dijelu Cipra, smatram da Euronews tu ne izvještava na odgovarajuć način. Euronews je privatno tijelo i to nije odgovarajući odgovor na ovu situaciju. Morali bismo se tim pozabaviti. Ja, Dank. E, Hvala lijepa. Ono što me još e, ponajviše brine jest e, činjenica da i komisija sa svoje strane na neki način uvodi automatizam da se eto novac e, dodjeljuje Euronewsu, bez obzira što izvješću i na koji način izgleda njihov program, a isto tako bez provjere e, trošenja sredstava, jer tako se to može iščitati iz vaše revizije, a volio bih čuti komisiju što oni misle o tome. Temeljno pitanje u svim sljedećim raspravama koje moramo postaviti, postoje li i drugi i bolji ponuđači koji djeluju u europskom interesu, koji to već sada čine, koji prate europsko izvješćivanje, mogli biti oni bolje od Euronewsa. Kada pogledam Facebook eh, novog programa to je veles suradnje sa France Media Mont eh, tri puta više imaju klikova na internetu nego Euronews eh, i to je upravo nešto čemu se moramo posvetiti. Ne postoje tu nikakvo automatsko nasljeđivanje, već kojim sredstvima ćemo najbolje ostvariti naše ciljeve i kroz raznolikost eh, koja je tu moguća, dakle, veći broj ponuđača u tom području bi bio poželjan. Hvala lijepa, Petar Kamerad. Niklas Ninas. Mišljam sam da ovo mora biti neovisno od onoga što Euronews emitira. Dakle, to bi upravo bilo suprotno od neovisnog novinarstva, jer kada bi se emitiralo ono e, što se želi, onda to nije to. No, drugo pitanje. Prodaja 85% udjela koji je zapravo se dogodio 2015. godine. Kako je to odobreno? Može li se to na neki način vratiti na prvotno stanje? E, onda bismo rekli nije više privatno, bilo bi javno e, televizija. Upravo tu je problem, evo, moram se suglasiti sa kolicom kamer Everett Euronews je televizijska kuća koja nije u današnjem vremenu uopće modern analogna televizija koja je jednom smjeru se samo kreće, pa to je prije deseta godina već umrlo, a i u Njemačkoj su javne televizije to shvatile i zbog toga su dale isto tako i svoje sadržaje i na youtube i kroz neke druge kanale. To bi upravo bio e, jedan sustav emitiranja na europskoj razini je li Euronews uopće razmišlja u tom smjeru? Može li se E, na bilo koji način vratiti ovaj vlasnički udio e, u, u javnost. Evo još e, ću dati jedno mišljenje i evo molim se. Uh, in our document we have exposed Hvala vam. Evo, dakle, kada je riječ o vlasničkoj strukturi Euronewsa, on je u 100% vlasništvu javnih emitenata u Europi. Meni kao članu suda nije poznat interes e, dakle u eventualne investicije ovih europskih e, emitenata dakle kada je riječ o poboljšanju kvalitete e, Euronewsa. Dakle, komisija smatra da je to kanal koji ispunjava dakle, potrebu da govori o evropskim ciljevima i vrijednostima, te su tu bili uključeni i privatni ulagači da bi se to postiglo. Dakle, M, tvrtka MG, dakle riječ je o luksemburškoj tvrci u, vlasniku, u vlasništvu jednog e, egipćanina. Potom NBC, svako od njih je donio tu neke nove kvalitete u Euronews. Primjerice govorimo o digitalizaciji nekih e, jezika, potom je tu razvoj konkurentnijeg e, TV kanala na engleskom jeziku. Imate više novinara koji su na mjestu događaja i tako dalje. Dakle, to je u pravcu onoga što sam već ustvrdio. Privatni ulagači su donijeli poboljšanje dakle, poslovnog modela Euronewsa. On je zahvaljujući njima postao konkurentniji. i to valja samo gledati izdvojeno dakle, od pitanja treba li se on financirati ili ne. Pitanje je smatramo li mi da bi se javni interes bolje ispunio od strane Euronewsa ili od strane nekog drugog igrača. Ja, vielen Dank. Äh, ich möchte... Hvala lijepa na ovom mjestu. Bih želio postaviti gospodina Abamonte u ime komisije. Izvolite, gospodina Abamonte, imate riječ. Um, thanks uh, Hvala lijepo i svima želim dobar dan. Puno eh, smo pitanja čuli. Počet ću tako što ću objasniti da je financijski odnos Eurokomisije i e, euronju su počeo 1993. U početku smo krenuli sa nekim emisijama, a proračun je bio 2 do 3 milijuna na godinu, a od 2010 e, imamo e, pravi program i dogovor o programu, a od 2012. komisija E, da je otprilike 18 milijuna e, za programe Euronewsa. Dakle, to je e, obim tih investicija. Ono što je gospodin Koznov rekao na samom kraju je jako važno, a to je činjenica da entuzijazam javnosti za Euronews koji je zajednički e, poduhvat više europskih e, javnih televizijskih e, kanala. <clears throat> Oni u tim državama članicama naravno postoje, e, ti televizijski kanali imaju i svoje e, kanale za e, vijesti i druge financijske obveze, tako da ukoliko Euronews želi preživjeti, trebamo naći partnere drugdje. I to je upravo početak povjerenika Gabriel i povjerenik Oettinger od njih se nije tražilo da nađu rješenja, druga rješenja. E, trebali su naći pravi biznis model za Euronews koji može funkcionirati u digitalnoj eri. I to je nešto što imamo u samom izvješću. Izvješće kaže da komisija E, podržava da Euronews privuče nove partnere, da razvije e, jedinstveni biznis model i razvije digitalne tehnologije. Dakle, e, to je jasno rečeno u pismima povjerenicima. Puno toga je rečeno o kontroli E, naravno e, da e, bi kontrole mogle biti bolje. One nisu savršene i čuli smo vas, čuli smo preporuke iz izvješća. Međutim, kontrole postoje. Mi dobijamo redovite, redovita izvješća od Eura i nikada ne bismo platili bilo šta Euro da nisu ispunjeni e, uvjeti i e, svake godine imamo i e, reviziju rada o uspješnosti. Imamo financijski odit EuroNewsa, Svake godine se to čini. Ono što je e, važno to je da e, evo ta posljednja ocjena e, Euronewsa, to je Deloitte, napravio 2018. godine i oni su došli do zaključka da je to jedna vrlo učinkovita firma koja za male novce E, dakle e, djeluje i ispunjava ciljeve komisije tako što emitira e, dosta jeftine informativne programe. Transparentnost je tu. Međutim, u tom oditu rečeno je da bi trebalo imati, da bi trebala postati bolja koordinacija E, naročito e, što se tiče planiranja samih programa. I e, nakon toga došlo je do akcijskog plana i upravo je jedna od mjera da će svi oni koji rade te e, magazine Euronews, a to su samo 3 milijuna iz cijelog proračuna od 24 e, milijuna koje Euronews dobija svake godine. Zašto? E, upravo kako bi bili ispunjeni ciljevi komunikacije u izradi ovih programa magazina Euronewsa. Što smo još učinili? Jer upitali ste se što komisija čini s izvješćima. E, što činimo? E, traži se dakle troškovna učinkovitost u određenost na određene akcije. Recimo ne e, europski kanali na arapskom jeziku. Dobili smo sredstva za to i onda smo pretvorili e, taj program na, u digitalni e, program. A novac koji je prije išao u arapski kanal, kanal na arapskom jeziku, da budem točni, je e, prebačen na kanale na europskim jezicima. Dakle, puno toga se čini, ali ne dovoljno sustavno Imamo sada e, novi e, standardni operativni postupak e, gdje sve, gdje su okupljene sve kontrole, sav nadzor u odnosu na financijsku kontrolu poslovanja Eura Newsa imamo ovaj e, nadzorno tijelo Pavilja, u Seratoridi Pavilja, to je jedan e, na nezavisni nadzorni, nadzorno tijelo. Oni su pokušali utvrditi e, je li Euronews svugdje u Europi nezavisan. E, oni nisu ništa uspjeli naći, tako da E, možemo e, to provjeriti još jednom jer ćemo se s njima susresti sljedećeg tjedna. Puno toga se govorilo o e, samom programiranju. Međutim, budući da je u Euronews sada ušao ovaj Egipćanin, dakle iz poslovnog svijeta i e, s obzirom na tu e, novost moramo biti sigurni da e, se i dalje poštuje nezavisnost programiranja i emitiranja Europska komisija sve to naravno provjerava, a to provjeravaju i revizori koji ocjenjuju uspješnost. Puno toga činimo, više možemo, ali ne možemo reći da nemamo nikakav nadzor nad e, sadržajem programa Eura e, dopustite mi još dvije minute. Što se tiče e, pravne pravne točke, e, mi se ne slažemo s revizorima. Imamo članak 82 i 95 pod C i F u financijskoj uredbi i to nam daje pravni temelj za financiranje Euronewsa. Dakle, to smo provjerili sa pravnom službom i e, e, u sklopu nove financijske uredbe možemo nastaviti e, sa takvim financiranjem. To je potpuno u redu. Što se tiče računovodstva u Euronewsu, rečeno je da ono nije dovoljno analitičko kako bi analitički ustrojeno kako bi e, analizirali financijsko poslovanje. Međutim, e, to e, revizori koji su obavili financijsku reviziju, oni nisu došli do takvog zaključka. Oni su nam obećali da će od veljače sljedeće e, godine preći na e, pravi digitalni sustav računovodstva. A sada pitanje koliko zapravo imamo gledatelja Euronewsa. 160 milijuna domaćinstava e, prate Euronews u Europskoj uniji. 5,3 milijuna osoba u 16 europskih e, država gledaju Euronews. Gospodine Vamonte, možemo li mi ovaj akcijski plan na koji stalno upućujete, možemo li ga dobiti, možemo li ga pogledati, provjeriti što je to zapisano u akcijskom planu, što je realizirano, a možda za odbor za proračunski nadzor e, i ove eksterne revizije koje su učinjene da vidimo što su eksterni revizori kazali e, na sve ove teme, a Drugo pitanje koje bih imao u ovom trenutku, imamo promijenjenu situaciju s obzirom na onu kad je e, započeto financiranje Euronewsa, tada je to bilo e, udruga javnih televizija koje su htjeli razvijati e, jednu zajedničku televiziju u sličnih e, ponuda imamo čitav niz dakle izvještavanje o europskim temama bilo radio audiovizualni mediji se događaju Postavlja se pitanje je li opravdano da se onda financira isključivo jedan ponuđač. Odgovor u odnosu na akcijski plan. Mi smo e, nakon e, ove revizije i preporuka iz revizije izradili akcijski plan i e, mogu ga s vama podijeliti e, ukoliko to želite. Što se tiče ovog e, observatorija, observatorija, observatora di s njime ću stupiti u kontakt pa ćemo vidjeti je li potrebno napraviti još jedan nezavisni odit koji bi onda platila komisija. Ako insistirate, možemo to učiniti. Potrošili smo puno vremena tijekom ovih godina radeći na Euro Jer još uvijek imamo javne televizijske kanale država članica koji imaju svoj udio Euronewsu i nemamo nikakve indicije da Euronews nije nezavisni e, televizijski program. E, konačno, imamo jednu političku odluku koja je u mandatu i mogu primiti na znanje e, vašu želju i prenijeti je novoj komisiji. Hvala lijepo, gospođo Kamereveti. Monika Holmer u ime odbora za proračunski nadzor, da li ima pitanje koje bi želio postaviti? Gospođa Kamereveti na početka, onda Monika. Hvala. Još jedno potpitanje koje bi želio postaviti i isto ako nadvezati na pitanje koje je predsjednica postavila, a to je drugi ponuđači koje imamo, koje smo isto tako financirali putem pilot projekata. Imate li konkretnih promišljanja u komisiji o tome i biste li e, išli u tom smjeru da se uvede jedna veća raznolikost u financiranju iz e, ovog proračunske linije, u budućnosti, jer to je zapravo e, odluka koju će komisija donijeti, e, dakle sredstva koja će komisija e, dodjeljivati, nažalost to nije u našoj ingerenciji, znači bi stvari izgledale drugačije. Evo, postavljam pitanje imate li dakle promišljanje o tome bili bilo moguće imate li konkretnih promišljanja o tome da se unese veća raznolikost e, diversifikacija samih sredstava, s obzirom da znamo i poznato nam je da postoje druge ponude koje u ovom trenutku, bez obzira što su to mladi mediji, daleko više dopiru do javnosti, no što to može Euronews u ovom trenutku. Moja pitanja ide upravo u istom smjeru. Naravno, javno djelovanje jest nešto što moramo učiniti, ali pitanje je je li dobro da se sva sredstva utroše kroz taj jedan medij i isto tako i revizorski sud ili dakle ćete oglašavati ili ćete kupiti određeno vrijeme emitiranje koje možeš koristiti za emitiranje svojih stavova, to je uobičajeno u svim zemljama, a druga pak varijanta bi bila da kroz raznolikost medijskih kuća, dakle kroz javno e, financiranje, s time je povezano pak isto tako da se e, izvještava o i događajima na europskom području, naravno redakcijski pod e, s redakcijski je to po u, ulozi urednika. Ovo što mi ovdje imamo je zapravo e, na neki način dvospolac, e, pravno je to dvojbeno e, i kao odbor za proračunski nadzor i korištenje sredstava svakako mora ići u pravnom smislu opravdano. Naš odbor za proračunski nadzor postavlja upravo to pitanje i više puta smo imali ovo pitanje o drugim e, TV kanalima koji su željeli pristupiti ovim sredstvima i od komisije smo e, u jednoj žestokoj borbi između parlamenta i komisije smo uspjeli ova sredstva ipak na neki način probuditi. To je velik problem. To je doista e, Riječ je o tome da, nije, da nemamo uslugu za popravak računala. Evo, tu možemo imati okvirni ugovor. Ovdje se govori o slobodi medija, slobodi izražavanja, javni rad, prikazivanje javnosti rada, same europskih institucija i svakako moramo se ovime pozabaviti sa svih strana. Još jedno javljanje za riječ, a onda na već vremenu koje smo prekoračili, ali važna je ova tematika, zbog toga bih dozvolio gospođa Faran, a nakon toga bih zamolio gospodina Kososa i gospodina Abemonte kratko da odgovore na ovo postavljeno pitanje. Imamo još jedan, jedan točku na dnevnom redu i još imamo sastav koordinatora. Evo, mm, vrlo e, kratko. E, ja e, bih se vratila na pitanje različitih dionika. Mislim da je to riskantno jer što se tiče medija treba nam snaga e, kako bismo e, mogli e, osigurati prijevod i pokriti cijeli teritorij. Tako da bi ovo moglo ugroziti važnost ovog TV kanala. Hvala domoću gospodina Koslovskog i onda gospodina da odgovore. Što se tiče revizorskog suda, u ime e, moje institucije zahvaljujem na ovoj e, raspravi. Ona je bila e, vrlo energična, to sam i očekivao. Nadam se da ste, zahvaljujući našem izvješću, dobili E, više argumenata i elemenata za diskusiju. E, komisija je bila reaktivna te je e, konstantno poboljšavala situaciju. Ovaj trenutačni ugovor koji postoji o partnerstvu okončava se 2020. godine pa imamo dovoljno vremena da raspravimo o onome što je pred nama pa se e, radujem unaprijed e, ovakvim e, raspravama. Hvala komisija. Da, nešto bih htio dodati. U sklopu akcijskog plana 2020. imat ćemo još jedan odit o uspješnosti o, u odnosu na različite aspekte Dakle, novinarstvo koje se bazira e, na podacima, digitalizacije i tako dalje. Dakle, nismo pasivni, komisija e, je aktivna, e, susrećemo se s dionicima i razmišljamo o alternativama. Imamo različite opcije, jednom kad one budu definirane, E, vidjet ćemo e, kakav je, kakva sredstva imamo na raspolaganju, e, što ćemo eventualno uštedjeti i onda ćemo odlučiti. Možda ostanemo na istom modelu, a možda odaberemo potpuno različit model. Ti... Se zahvaliti gospodinu Kozlovu, isto tako svim onim kolegama koji su iz Europskog revizijskog suda radili na ovoj reviziji, sve ono što ste nam kroz ovu reviziju dali kao argumentaciju i gospodina Bamonteu, koji je otvoreno odgovarao na naša pitanja u ime komisije, a i vama na ovoj doista živoj raspravi. Ova tematika u idućih nekoliko tjedana će nam sigurno još biti na dnevnom redu Monika Holmar kao predsjednica odbora za proračunski nadzor. Mi ćemo upravo sa oba naša odbora baviti se ovom temom kako bismo na kraju došli do pravog rješenja koje možemo predstaviti. Hvala svima i ovime sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o delegiranoj uredbi Komisije o dopuni uredbe 1295 iz 2013. godine Europskog parlamenta i vijeća utvrđivanjem dodatnih kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti. Dakle, predstavljanje delegiranog akta programa Kreativna Europa koji će nam predstaviti komisiju. Mi smo zamolili da sam se e, komisija pridružila vezano uz delegirani E, uredbe, a isto tako svi oni koji su bili u, u prošlom sazivu i članovi odbora Kult, svi oni koji napuštaju da za tihi kako bismo mogli nastaviti, nešto malo kasnimo i molim vas da što tiše napustite u dvoranu, to vrijedi i ovdje desno. Gospodin Folas, molim vas da razgovore vodite izvan ove dvorane. Možete li napustiti ovu dvoranu jer imamo još e, e, u nastavku jednu točku koju moramo odraditi. Oni koji su bili članovi odbora u prošlom sazivu mogu se sjetiti e, rasprave o kvalitativnim indikatorima, o procjeni samog programa Kreativna Europa. Komisija u prošloj godini je počela postupak e, izvedbe delegiranog e, pravnog akta, a isto tako usvojeno to u svibnju ove godine na temelju e, izbora, odnosno isto tako na temelju činjenice da su održane izbori, nismo se bolili time, 18. srpnja, ne znam jeste li imali priliku pogledati prilog, jer to je bilo usred ljetne stanke. Sam E, prigovori su bili predviđeni da budu mogući do 18. rujna, a isto tako molim da pogledate ovaj delegiranu uredbu, a isto tako koordinatori, to je bilo usred postupka i isto tako i izvjetitelji u sjeni. E, bilo je potrebno imenovati ih e, iz stoga je bilo potrebno da se ovaj e, rok za prigovore produži te kako bi se i glasovanje na odboru omogućilo u konačnici nakon odluke koordinatora i povjerenika i vijeće obavijestila sam o produženju tog roka. Novi rok za prigovore je 18. studenoga kako bismo imali više vremena pozabaviti se ovom e, temom i ovim dosijeom. Moramo do tada imati jedan interni rok kako bismo uputili e, dakle, primjedbe ako bilo koji član odbora kult e, ima primjedbe, to mora učiniti e-mailom na tajništvo odbora za kulturu i meni osobno i to e, kao zahtjev za odbijanjem na engleskom jeziku kako bismo i ove rokove mogli na neki način poštivati. E, za ovo je e, rok u 12 sati 12. rujna i kako bismo onda imali krajnji rok e, u studenom koji sam navrla. Ako nitko nema ništa protiv ovog pravnog akta, tada će odbor za kulturu 18. studenog neće poduzimati nikakve daljne korake. Ja bih sada dala riječ 10 minuta komisiji kako bi nam dali jedan opći uvod, a onda zastupnici mogu postavljati pitanje za, u ime komisije. Danas je s nama gospodin Degado i gospodin Dosun koji će nam se obratiti. Izvolite, tko želi započeti? Gospodin Degado, izvolite. Dobar dan, Samo kako bih vam e, dao jedan uvid u naš rad e, u Kreativnoj Europi i pravno osnovi, čitav niz indikatora e, koji je dosta širok, ali što se tiče dakle, procjene na sredini razdoblja, vidjeli smo da postoje neke ograničenja. Dakle, namjera delegiranih uredbe, a isto tako, s obzirom da to možemo E, učiniti tek delegiranom uredbom da se ovi nedostaci i ova ograničenja ukinu. Postoje s tim uvezi jedna interna procedura vezano s delegirani akt e, u prosincu 2018. godine vodili smo raspravu sa stručnjacima koji su nominirali države članice, a na temelju prvog prijedloga komisije i isto tako tajništvo e, odbora bilo je pozvano kao promatačno na ovaj sastanak. Nakon toga smo išli na konzultacije unutar komisije, a i tu smo u okviru toga e, dali je prijedlog koji je rezultat e, svih ovih internih i eksternih rasprava. E, sami indikatori koji se ovdje predstavljaju zapravo zasnovu se na četiri razina koje se nalaze u članku prvom. E, delegirane uredbe prvi set e, četiri dodatnih indikatora koji se tiču općih ciljeva samog programa, a to su e, zapravo i specificiranje naših pokazatelja koji se nalazi u postojećem dokumentu stavku drugom imamo pet posebnih ciljeva i pokazatelj za posebne ciljeve koji su e, zapravo e, pokazatelji posebnih ciljeva, ali i kvalitativni i pokazatelji ko članak četvrti. Te isto tako i specifični isto tako e, kriteriji e, točkom Potprogram medija, a ja ću dati isto tako Martinu Dalsonu riječe da i ove pokazatelje za posebne ciljeve, a kao četvrti tiče se samo potprograma kulture koji je povezan sa pokazateljima za poseban cilj podprograma kulture, devet specifičnih podprograma koji su izuzetno konkretni i možete isto tako vidjeti da smo pokušali specificirati same pokazatelje i povezati ih sa e, samim mjerama koje valja poduzeti. Ključno izjava i ključna točka jeste da su informatički sustavi koje smo zajednički izradili sa izvršnom agencijom izuzetno e, sveobuhvatno prikupljanje podataka koje E, nam je zaista potrebno dosta vremena kako bismo ukazali na same pokazatelje. To nije jednostavno tako samo postavite te nove pokazatelji i dobit ćete uskoro i usporedbu postojećih i novih e, pokazatelja kroz izvješće koje će komisije na redovitoj osnovi počivati. Vjerujem da će moje kolege nekoliko tjedana ovom odboru poslati e, samo izvješće o izvršenom monitoringu praćenju samih ovih točka. A sada bih dao riječ svom kolegi Martinu. Hvala lijepo. Hvala žao. Kao što je kolega istaknuo, znači ove pokazatelje gledamo kao mogućnost da se još jasnije iskomunicira i podijeli oni svi dobri rezultati koji su ostvoreni kroz programe Kreativne Europe, a upravo zbog toga kada smo e, utvrđivali pokazatelje htjeli smo se usredotočiti na jedan jasni fokusiranje samih programa e, koje potpore dajemo, što su ti programi i kako možemo zapravo e, ove pokazatelje i pratiti. Kroz same pokazatelje pokušali smo obuhvatiti tri dimenzije, prije svega na prvom mjestu želimo obuhvatiti dualnost eh, kulturne raznolikosti i gospodarske konkurentnosti audiovizualne industrije. Dakle, naglasak je na audiovizualnoj strani. Prvi primjer ključnog pokazatelja je interna eh, dakle, priznavanje eh, samih dijela i uradaka koje e, mogu pojaviti na tržištu u ovom e, konkurenciji koje je isto tako e, na intrinzičnost kulturne vrijednosti i isto tako raznolikosti iz različitih zemalja Europe, a istovremeno pak njihova konkurentnost na samom tržištu, jer zapravo priznavanje jest pokazatelj prihvaćenosti u publici, a isto tako daje i gospodarski rezultat samog filmskog uratka. Još nešto što smo pokušali ovu dakle, raznolikost obuhvatiti je i e, rodna uravnoteženost, a što zapravo e, u audiovizualnoj industriji jest nešto što se tek nedavno uvelo. Za Europsku uniju između kvalitativnog nastupa muškaraca i žena jest fundamentalna vrijednost, ali isto tako je to i dio konkurentnosti jer želimo obuhvatiti sve talente i svih zajednica, jer ako kažemo 50% našeg društva moramo imati ovu rodnu ravnopravnosti indikatori i pokazatelji koji se isto tako mjere e, sudjelovanje žena u programu. Dakle, mediji koji se uspoređuju sa širim trendovima u samoj industriji, primjerice 50% sudjelovanja u našim programima obuka su žene, ali još treba učiniti u tom smjeru daleko više i ovo ćemo na, pratiti vrlo pažljivo. E, drugu dimenziju koju smo u našim e, pokazateljima pokušali obuhvatiti jeste obuhvatiti e, vrijednostni lanac čitave industrije te vidjeti sam utjecaj od obuke preko kreativnog procesa i do distribucije samih umjetničkih dijela. Naši pokazatelji pokrivaju sve ove razine, ali po, na neki način obuhvaćamo i sve načine i kanali kojima se dijela e, distribuiraju. Nije to samo E, kino, kinodvorane, već je to i televizija, već su to i e, dakle platforme za razmjenu uradaka Sve ovo e, u ovom vrijednostnom lancu mora se upravljati na različiti način. Toga nam potrebni različiti podaci. Iz toga smo odabrali neke pokazatelji koji su nam dostupni, gdje možemo pronaći na godišnjoj razini same podatke kako bismo mogli uspoređivati na godišnjoj razini i stvoriti jednu sliku trendova u kojima se ovi segmenti kreću. Još jedna dimenzija, treća dimenzija e, za koju smo izradili pokazatelje kvalitativna i kvantitativni set samih pokazatelja, e, publika, e, broj gledanosti, tržišni udio, jako je važno. To je jedan konstruktivni kvalitativni kriterij u audiovizualnoj industriji. Istovremeno znamo i priznajemo da se ne može baš sve kvantitativno utvrditi, ne možemo sve prebrojiti, postoje ipak neke i važni elementi, dakle inovativni element, koliko ta inovacija pripomaže, koji je važan pokazatelj. Kao što je žao već eh, istaknuo E, već smo imali prilike testirati ove pokazatelje u našem izvješću o praćenju za 2018. godinu koji je nedugo e, objavljen na mreži a i samo izvješće pokazuje da su ovi pokazali doista relevantni i da ispunjavaju uvjete. Kad je riječ o audiovizualnom sektoru 2018. godine, imao su prilike konkretno kako su mediji uspjeli u distribuciji proizvoda prekogranično, a 200 novih filmskih projekata koji su razvijeni, a što pak odgovara 25% godišnje e, filmske produkcije u Europi. Što se tiče potpore medijama, to isto tako E, preko 500 filmova jest distribuirano prekogranično. A što se tiče tržišnih pokazatelja, a koje su stavili na raspolaganju e, audiovizualni rezervatori, dakle koji promatra tržišne trendove u jednoj višoj razini, govori se o povećanju prekogranične distribucije, a što ima doista pozitivan utjecaj samih medija i to je upravo činjenica. Hvala vam lijepa. Gospod Banting, imate pitanje što se tiče samih dokumenta. Elektronski je dokument, e, svatko ima pristup e, ovim dokumentima i možete ih pronaći pod meeting dokument e, pod i committee. A naravno, evo, poslali smo mailom svima ovu dokumentaciju. Gospodin Smetljivo izvjestitelj nije tu, toga bih riječ dala E, u Sjeni, gospodin Frankovski i Mohamed. E, gospodin Frankovski, izvolite. Hvala vam lijepa na vašim izlaganjima. Dosta je ovo od velike koristi e, za nas, a isto tako i u okviru teologu kad je riječ kreativnoj Europi. Sami pokazatelji o kojima ste govorili izuzetno su važni. Što se tiče kvalitativnih eh, pokazatelja, ima bih jedno pitanje. Kako ćete eh, sagledati dodanu vrijednost, a isto tako i raznolikost eh, kultura i kako ćete to ocijeniti i procijeniti? Ta komisija ovdje daje potpuno jasne prijedloge E, to su i ovi prijedlozi koji se nalaze u ovom dokumentu. Ako pogledate, imamo kvalitativne pokazatelje. Uglavnom, kad je riječ o članku prvom, e, potočka 1 i 2, dakle, kvalitativni art, isto tako inovacije i sve ono što je ovdje navedeno. Kada pređete na kvalitativne kriterije, morate biti jako široki jer definicija kvalitativnosti jest u, e, u suglasju sa kvantitativnim, stoga kroz interne mehanizme pokušavamo definirati koje su to uspješnice kao takve i što se smatra uspješnicom kao takvom. Moram vas podsjetiti da E, selekcija programa je doista zahtjevno. 16% projekata doživljava svoje financiranje. Imamo izuzetno visoku razinu kvalitete od samog početka i nismo imali poteškoće da se upravo definira što je to e, kvalitativan e, dakle kvalitativno gledano uspješni film ili uspješnici, uspješni uradak. Gospodine Dos, izvolite. E, želim ti zahvalu e, kolegi, dakle ovaj delegirani akt je e, tiče se po stojećeg programa koji završava 2020. godine i to je preporuka procjena sredini razdoblje kreativne Europe, a novi program koji će naravno imati nove prioritete i nove aktivnosti i koji će imati jedan novi e, niz pokazatelja koji treba inkorporirati. Mislimo da su ova e, dva posla odvojena. E, jedan područja gdje se mogu koristiti kvalitativni E, pokazatelj jest upravo pojam inovacije. Što se tiče inovacije za nas, to su tri e, područja, e, umjetnička i tehnička inovacija i umjetnička inovacija. Sve informacije koje imamo i koje koristimo kroz projektne, završne, završna izvješća, kad je reč o isto tako o sam inovativnim kriterijima. Naravno da imamo i stalnu raspravu, odnosno stalne e, razgovore sa našim dionicima, a isto tako i važan izvor informacija je specijalizirana e, štampa koja daje kritičku analizu e, samih uradaka, što je jedan jako dobar izvor. Hvala. Gospodin Mahat nije ovdje nazočan u ovom trenutku ukoliko nemamo daljnjih pitanja i pokazatelji, dakle i kvalitativni i kvantitativni, imaju za svrhu da se odaberu agencije ili mm, službe za same projekte. Da li se obznanjuju ovi pokazatelji kad je riječ o da svi oni koji razvijaju projekte e, prema kojim kriterijima se dodjeljuju sredstva. Dakle, komisija koja vrši izbor kako bi se isto tako i vlastiti projekti mogli unaprijediti i kako bi sami projekti doživjeli ovu dodatnu vrijednost ili je riječ samo o internom karakteru ovakvog e, dokumenta. Hvala. Ne, ovo nije riječ e, o tome, nije to internet dokument e, u nakon svih primjedbi i nakon što se usuglasimo ovim dodatnim kriterijima i pokazateljima e, sa vijećem i parlamentom, to će se objelodaniti, kriteriji su potpuno jasno definirani. Mi želimo redovito kao komisija Um, da izraditi jedno izvješće uh, samih setova pokazatelja, već oni koji postoji jesu pravna osnova i ovi novi pokazatelji koje ćemo definirati e, kroz ovaj delegirani akt. Prikupljamo podatke na više izvora, na e, razini samih zahtjeva, kada postavitelji zahtjeva e, upućuju na E, ciljeve svojih projekata, ali isto tako prikupljamo podatke u trenutku kada se implementiraju i završavaju sami projekti. Tu postoji jedan vremenski raskorak između prvog prikupljanja podataka kada e, imamo zahtjev za financiranje projekta i dvije, tri ili čak četiri godine proteknu dok se sam projekt ne dovrši. Glavni podaci su upotpunjeni podaci jer projekt jest često e, samo ukazivanje na neki projekt, a ne i konkretan rezultat. Stoga je to jedan komplezni mehanizam da se isprave podaci kada imamo finalni projekt na stolu. Dakle, to o selekcijskom kriteriju. E, kriteriji su isto tako objelodanjeni sami, e, dakle, postavite zahtjeva znaju koji su kriteriji, a isto tako postoji odnos između kvalitativnih i kvantitativnih rezultata i selekcije. Međutim, to je nemoguće utvrditi na temelju pojedinačnog projekta, već će dionici vidjeti iz izvješća o E, praćenju koji su to e, najvažniji e, dokazi koji su popratili i evaluaciju i isto tako i pokazatelje. Pitanja, da li imate vezano u sam postupak sadržaja? Ne. Hvala komisiji na ovom izlaganju. Gospodin Banting. Želio bih komentirati ovu proceduru. Tražite specifične komentare na specifične e, dakle, događaje i pitanja. Ali e, rasprava je naslovljena nije u skladu sa dokumentacijom koju smo dobili. Dokumentacija e, se tiče kreativne Europe u prvom, ali kreativna Europa nije nigdje navedeno kao u naslovu dokumenta. Zbog toga ja nisam zapravo shvatila da ovaj dokument ima veze sa ovim sastankom. Stoga sam propustila sve što ste iskazali, jer ni na što se ne mogu osvrnuti, jer ja bih molila da u budućnosti E, da nam donesete nekoliko primjeraka, da nam ih donesete i distribuirate. će jako dobro da imamo e, zaista e, otisnute primjerke. Molim vas da to bude na dnevnom redu i da se referiramo na isti dokument koji je na web stranicu. Ja jesam djelovala u kreativnoj industriji, bila sam slobodni umjetnik za male, ja sam radila i za BBC 30 godina, ali nemam baš nikakav komentar. Nije ovo riječ o tome, ovo je problem tajništva, moramo provjeriti. Zapravo smo poslali ovaj dokument kao delegiranu uredbu uz kvalitativne standarde. Ja sam primila taj dokument, ne znam zašto to kod vas nije e, da što do vas nije došao ovaj dokument, provjerit ćemo to i u budućnosti se to više neće događati. Svatko dobiva kroz i komiti dokumente i dogovore da štedimo e, dakle, fizičke dokumente, možemo štediti papir. Mnogi od vas ne žele uopće primati dokumente e, na samom sastanku, nego nekoliko dana ranije. Zbog toga imamo elektroničko upućivanje dokumenta i tajništvo e, upućuje i mailovima kada dobe informaciju i moramo sada provjeriti je li se tu dogodila kakva greška u slanju dokumentacije. Ja bih e, ipak preporučio da uvijek e, isto tako pogledate kalt email koji dolazi iz tajništva sa svim informacijama o sjednicama koji se upućuju čak i tijekom ljetne stanke. Provjerit ćemo i u budućnosti to se više neće dogoditi. Želio bih e, samo napomenuti nešto vezano s eh, proceduru. Krajnji rok eh, jest 12. Eh, rujna u 12 sati u podne. Mailom predsjedništvu i isto tako na engleskom jeziku ukoliko želite da se ovaj delegirani akt odbije, a u suprotnom će ovaj delegirani akt ići, akt dalje. 12 u 12 sati, dakle 12. rujna u 12 sati. Hvala vam lijepo. Sada prelazimo na zadnju točku. Sljedeće sjednice, ponedjeljak 23. rujna u 15 sati i utorak 24. rujna od 9 sati do popodneva. Ja bih sada svima zaželjela sve najbolje u prostom delu tjedna, a koordinatori treba ostati. Gospodin Minas, izvolite. Oprostite što prekidam. Još jedno pitanje. E, kulturni kreativci, dakle skupina, sve oni umjetnici koji trebaju e, doprinijeti radu. Evo, si koji žele napustiti dvoranu, koji ne sudjeluju dalje u našem radu. Ja htio sam e, krenuti pažnju na skupinu koja kreativnih e, tvoraca koja isto tako e, stvara radne uvjete za kreativne djelatnike i sve ono što nam je potrebno kao kreativne Europe u budućnosti, već sada i imamo kulturnu industriju, INTA, E, skupinu, a sa gospodinom Edom sam razgovarao koji vodi ovu interskupinu. A dobro bi bilo da imamo obje strane medalje kako bismo obje strane dobili za isti stol. Ako ste zainteresirani, molim vas da mi se obratite. Imam neke informacije za vas. E, a večeras ćemo to predstaviti svim zastupnicima, ali evo to bi bilo. Hvala lijepo na ovoj inicijativi. Evo, molim možemo nastaviti sa sastankom.